Procediamo Prelazimo sada na obrazloženja glasanja. Molim da svi zastupnici koji ne ostaju izađu iz vijećnice za slučaj dakle da nisu zainteresirani da sudjeluju u raspravi. Vi informo di aver ricevuto Želim vas obavijestiti da se velik broj zastupnika javio da sudjeluju u obrazloženju grasanja. Maksimalno možemo raditi do 14.45 kako bi se zasjedanje za 15 sati moglo pripremiti a ono što se danas ne bude moglo obrazložiti, obrazlagat će se sutra u podne ili napismeno sada izvješće za. Molim tišinu. Molim da oni koji nisu zainteresirani za ovu raspravu, a izađu odavde. Kolega Počak na jednu minutu. Hvala. Mm, nadam se e, da e, ću ipak uspjeti proslijediti moju poruku je koje mnogi neće prihvatiti. I ja sam e, se radujem ovakvom rezultatu